glasanja imam priopćenje. Nadležne vlasti u Velikoj Britaniji su rekli da će pokojnog gospodina Bradburna zamijeniti novi kolega u skladu s pravilnikom i a 41. E, dakle, gospodin e, gospodin Dalton e, dolazi kao novi kolega. Pozdravljam novo izabran zastupnika i gospodin Dalton će zasjedati od sada u ovom parlamentu i uživati sva prava ako je prethodno potpisao odgovarajuću izjavu o tome da nema e, sukoba interesa sa tim